Dobar dan kolege. Dobrodošli na prvi osnivački sastanak odbora za proračun. Otvaram sastanak. Počeo bih tako što ću svima vama čestitati, svima vama zastupnicima na izboru, odnosno reizboru u mnogim slučajevima. Također vam želim čestitati na odluci da dođete i budete članovima odbora za proračun, jednog od najvažnijih odbora u parlamentu i od prvog dana ćemo imati vrlo važnu ulogu u pregovorima za budući proračun Europske unije do 2027. godine. Još jednom čestitam i dobrodošli. Ja bih, dakle, trebao biti predsjedatelj prvog dijela ovog sastanak. Mene zovu privremenim predsjedateljem. Ja ću predsjedati izborom novog predsjedatelja kao potpredsjednik ovoga odbora u prošlom mandatu. I jedina svrha našeg sastanka danas je da izaberemo predsjednika odbora i četiri potpredsjednika. I prvo ćemo dakle izabrati predsjednika, a zatim četiri potpredsjednika. Zastupnici moraju znati da im trebaju e, kartice za glasovanje ako moramo glasovati elektronski. Ako ih nemate, ako nemate svoje kartice za glasovanje, molim vas da zatražite asistente da vam ih donesu sa trećega kata. Također vas moram obavijestiti o tome tko su zamjenici koji mijenjaju e, punopravne članove. Mate Adenolfi za Anumo Frisco, Claire Fox za Jonathana Buloga, Analiza Tajdino mijenja Valentina Garanta, Mario Forgori eh, mijenja Ruperta Loa, Belinda Delucci mijenja eh, Oberenice i gospodin Dolfan mijenja gospodina Rainera Vilanda. Ako ima drugih zamjenika u prostori koji eh, su zamjena članovima koji nisu danas s nama, molim vas da to javite tajništvu prije nego što počnemo glasovati. Rekavši ovo sve, možemo nastaviti sa izborom novog predsjednika. Molim da vidimo da li imamo kvorum. Treba nam 11 eh, članova za kvorum, ima ih više od toga. Možemo dakle početi sa izborom. Molim za nominacije za eh, mjesto predsjednika političke klubovi mogu nominirati ili barem tri zastupnika zajedno kao skupina mogu eh, nominirati kandidata. Ako ima kandidata za mjesto predsjednika ovoga odbora, no prije nego što vam dam riječ, eh, želio bih vam reći da tko god se predstavi kao kandidat mora biti punopravni član ovoga odbora, mora imati deklaraciju financijskih interesa i mora imati deklaraciju koja se tiče E, ponašanja i postupanja ka i to je trebalo već predati službama parlamenta. Ako ima kandidata za mjesto predsjednika odbora, ovi uvjeti moraju biti ispunjeni. Izvolite, imate riječ. Hvala, dobar dan. Zovem se Bogdan Lonca. Ja sam član ovog odbora u ime kluba ECR-a. Htio bih predložiti Johana Fanoverfelta kao predsjednika odbora za proračune. Fanovervelt bio je ministar financija u Belgiji, on je ekonomist. Znamo, odnosno vjerujemo, da on ima dovoljno iskustvo i potrebne kvalifikacije kako bi bio na čelu ovoga odbora. u sljedeće dvije godine i pol. Ponavljam, iz toga razloga mi predlažemo kandidaturu Van Overfelta kao predsjednika odbora za proračune. Hvala. Hvala gospodin Jan e, Obravet. E, njega predlaže klub ECR. E, ima li drugih kandidata? Ako ne, onda molim gospodina Van Oberfelta da se izjasni prihvaća li kandidaturu. Da. Onda ga možemo aklamacijom izabrati. To je moj prijedlog. Johan van Johan van Oberfeld, izvolite, možete sjesti na ovo mjesto i čestitam i želim vam puno uspjeha u obavljanju vaših dužnosti. Dakle, dođite, ja ću vam predati mjesto i vi ćete moderirati izbor potpredsjednika ovog odbora. Dobar dan svima. Prije svega čestitam svim zastupnicima koji su ili izabrani ili reizabrani, kao što je rekao moj prethodnik. Čast mi je što sam danas s vama ovdje i uvjeravam vas da ću pokušati sve što je u mojoj moći da ispunim svoju dužnost na koju ste me izabrali. Nadam se da mogu računati na vašu podršku, na podršku svih vas da se to tako i dogodi. <clears throat> Moje ime je Johan, a ne Johana. Kao što je rekao gospodin koji me predstavio. Ja izgledam kao Johan, ja sam siguran, ali evo, <clears throat> da budemo sigurni svi. Idemo dakle po dnevnom redu. Sada prelazimo na glasovanje o potpredsjednicima. E, ima ih četiri. Sve ukupno glasovat ćemo za jednog, drugog, trećeg i četvrtog. Kao što je već rečeno, zamjenici koji sudjeluju u glasovanju e, koji su, čija su imena objavljena na početku, ako ima bilo kakvih promjena, morate to javiti prije nego što zapravo započnemo s glasovanjem. Imamo kvorum, kao što je već moj prethodnik e, objavio, u prostoriji se ništa nije promijenilo, prema tome još smo uvijek na dobrom mjestu i sa kvorumom. Također bih e, želio istaći da po poslovniku moramo E, e, u sastavu tajništva imati e, raznolikost. Znači, ne možemo imati samo muškarce ili samo žene. Osim toga, nije dozvoljeno da svi potpredsjednici dođu iz iste zemlje države članice. Ako smo to razumjeli, onda molim da pređemo odmah na glasovanje za trećeg potpredsjednika, jer kao što smo čuli za, ta, za tu za taj položaj imamo prijedlog za ženskog kandidata i ako se slažete onda možemo biti sigurni da što se tiče rodne zastupljenosti, ako izaberemo gospođu, onda smo tu gdje trebamo biti. Ako se s tim svi slažete, onda možemo prijeći. O, tako kao što sam rekao na glasovanje. Dakle, pozivam za, na nominacije za trećeg potpredsjednika, odnosno potpredsjednicu odbora za proračun. Izvolite. Hvala gospođo predsjedatelju, čestitam na izboru. Ja se nadam da ćemo dobro surađivati i braniti stajalište proračuna za budžet. Ja predlažem Magdalitu Markeš u ime kluba SND. Voljela bih da ona dakle bude treći, treći potpredsjednik, odnosno potpredsjednika. Prije svega moramo biti sigurni da je e, kandidatkinja punopravna članica i da je predala obje deklaracije o financijskim interesima i o e, pon, e, prihvatljivom ponašanju, a to je tako. Gospođa Markes je nominirana i ja stoga želim pitati prihvaća li ona kandidaturu? kako? da li prihvaća kandidaturu? Da, prihvaćam. U redu. Možemo li onda aklamacijom, obzirom da nema drugih kandidata, aklamacijom prihvatiti ovu kandidaturu, gospođe Markeš. Je li u redu tako? A sad idemo sa trećeg mjesta na prvo mjesto, odnosno Prostite, e, početnička greška. E, molim vas, e, dođite i pridružite nam se na podiju, gospođo Markeš. Uh- U redu, dakle nastavljamo sa izborom prvog potpredsjednika ovog odbora za proračun. Nominacije. Gospodin Fernandez ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Čestitam vam na izboru. poučeni predlažu za potpredsjednika gospodina Levanovskog. Ja sam siguran da sa timom koji predlažemo, odnosno koji biramo, sa njim kao potpredsjednikom da će članovi ovoga odbora imati jako dobru koaliciju koja će biti e, pogodna i pogodovati Europskoj uniji i njezinim građanima. Hvala lijepa. Da li prihvaćate nominaciju? Da, bez razmišljanja, da. Eto, to smo već trojica, odnosno troje. Možemo li aklamacijom prihvatiti i kandidaturu, odnosno izbor kandidata. Gospodine Levandovski, dođite, pridružite nam se. Now I call for the a sada nominacije za izbor četvrtog, ne, oprostite, drugoga potpredsjednika. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju za u e, novu, odnosno obnovljenu Europu kandidiramo gospodin Liviša Stela, bivšeg ministra Belgije za Europu, također e, ministra za proračun. Gospodin Šestel. Prihvaćate li nominaciju? Da, prihvaćam. <laughs> Mm, opet, možemo li aklamacijom prihvatiti kandidaturu predloženoga kandidata, odnosno njegovo imenovanje? Gospodin Šestelj, izvolite. A da, sada nominacija četvrtog potpredsjednika ovog odbora, odbora za proračun. Gospodin Fernandez, izvolite opet. Hvala još jednom i također željeli bismo e, e, nominirati gospodina Herbsta, gospodina Nikolasa Herbsta. Nastavljamo na isti način. Hoćemo li prihvatiti aklamacijom izbor gospodina Herbsta? Da. Uh, Ovo je sve bilo prekrasno. I to je možda nekako uvid u to kako ćemo i u budućnosti raditi ovome odboru. I kao zadnju objavu želio bih vam reći da je da, datumi naših sastanaka je 22. srpanj u 16 do 18.30 i zatim 23. srpnja od 9 do 12.30 ovdje u Briselu. Najljepša hvala.